Komentara nema, pa onda sada možemo preći na sedmu točku dnevnog reda. Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike, godišnje izvješće o tome. Oprostite što ću ja govoriti puno, ja sam izvjestilj pa ću, dakle, logično nešto reći sada na početku. Ovo je druga razmjena gledišta o mom izvješću. Zahvaljujem najprije svima vama koji ste pridonijeli izradi teksta, naročito izvjestiteljima u sjeni naravno. Zaprimio sam 398 amadmana na izvorni prijedlog izvješća kojima se zapravo podržava naša želja da zaštitimo multilateralizam putem Europske unije koja će biti više geopolitičke prirode i naglašavanjem naše globalne strategije. E, mnogi među vama žele da Europska unija bude uvjerljiviji e, akter na svjetskoj sceni, pa da nam zato trebaju novi instrumenti i moramo povećati i kapacitete. Velik broj amandmana bio je o jačanju uloge Europskog parlamenta po pitanju vanjske i sigurnosne politike kao i pitanju proširenja naročito Zapadnog Balkana. Mnogi amandmani bili su o politici susjedstva, naročito na istok i o budućoj ulozi NATO-a. I za kraj, e, mnogi su govorili o jačanju naših ovlasti na, i u Istočnoj Aziji i isto tako o potrebama prilagodbe za borbu protiv hibridnih prijetnji i isto tako su bili o klimatskim promjenama. Sada radim dakle na e, uklapanju amandmana u izradi e, tog izvješća i sastaću se naravno s izvjestiteljima u sjeni na koje računam za rad na tome, a s njime ću sastati u Strasburu 28. studenog. A sada otvaram raspravu za od tih 398 uloženih amandmana. Najprije gospodin lopet u ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Ne želim eh, sada detaljno govoriti u ovih gotovo 400 amandmana. E, želimo najprije zahvaliti o e, našem izvjestitelju, predsjedniku odbora, <clears throat> mislim da e, možemo reći da <clears throat> na is je on e, da on utro put jako dobrom godišnjem izvješću. <clears throat> Što se tiče naših amandmana, mi želimo naglasiti ulogu Europske unije kao globalnog dionika. I iz tog razloga E, potrebno je da Europska unija bude snažna i da raspolaže odgovarajućim instrumentima, diplomacijom, općenito i parlamentarnom diplomacijom ponaosob. Želim također naglasiti vrijednosti koje mora odražavati naša vanjska politika. O tome se govorilo u izvornom tekstu i mi se itekako slažemo da svijet treba biti strukturiran na temelju vrijednosti i pravila. A važan je također i multilateralizam koji mora biti okvir za odnose u svijetu. Ali iznad svega <clears throat> moramo u multilateralizam uklopiti i Pariški sporazum. I kao što je rekao naš izvjestitelj, vrlo je važno da shvatimo da je svijet u kojem živimo svijet gdje ima puno opasnosti. Javljaju se nove opasnosti u odnosu na one koje su već postojale ranije, od klimatskih do informatičkih. I prema tome, Europska unija naravno mora biti veliki dionik e, čiji će se glas čuti kako bismo bili na razini svih tih izazova. I e, zaključno moram još dodati da je vrlo važno spomenuti regionalna pitanja koja su vrlo značajna za vanjsku politiku Europske unije. Pritom mislim na <clears throat> integritet država njihovih granica, stabilnost Perzijskog zaljeva, nuklearni sporazum i isto tako tu su naši odnosi sa SAD-om kao i s Južnom Amerikom koji su dovedeni u pitanje. Ali uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom imati izvrsno godišnje izvješće. E, hvala kolegi Lopezu i <clears throat> vidimo se u Strasboru četvrtak ujutro. Sada Hilde za klub Renew. Hvala lijepa. I e, vi ste i predsjednik našeg odbora i izvjestitelj. Mislim da je zaista važno da u trenutku kada Europska komisija stupa na dužnost, da mi u našem izvješću vrlo jasno kažemo koji su naši prioriteti na temu vanjske politike, ali naš klub zastupnika želi svojim amandmanima pokazati da Europska unija mora biti više ujednjena, imati više solidarnosti i više strateški usmjerena da govorimo jednim glasom. Drugo, možemo e, imati glas koji se čuje u svijetu samo ako unutar Europske unije i sami primjenjujemo te vrijednosti. Nadalje, ne možemo samo tražiti svojevrstan soft power, moramo imati i obrambene kapacitete koji su vrlo bitni za provođenje europske politike. I e, moramo bolje usmjeravati našu politiku kako vanjsku, tako i unutarnju. Imamo e, službu za vanjsko djelovanje koja mora djelovati proaktivno i preventivno. Imamo također potrebu da Europska unija bolje E, upravlja e, polovima, južnim i sjevernim polom u svijetu, a isto tako je važno da imamo partnerstvo između Europske unije i država članica NATO saveza. To je od presudne važnosti za obranu. Neki smatraju da to više nije bitno, da će se svatko moći snaći, ali osobno smatram da je to ključno partnerstvo. Hvala Hilda. Reinhard Butikofer nije tu, a Jerome Rivière u ime kluba zastupnika ide. Hvala, ovo što ću reći neće vas iznenaditi. E, zaista čestitam vam na kvaliteti ovoga što ste napisali. To sam jako e, sa zadovoljstvom čitao. A što se amandmana našeg kluba tiče, mi želimo da se očuvaju ovlasti država. Evropska E, vanjska politika je u rukama i nadležnosti država članica. Ne može se ići protiv suverenosti država članica. Prema tome, čitajući ovo izvješće, moramo biti vrlo budni i pratiti situaciju. Vi želite da se Europa orijentira na vrlo federalan način jer tražite kvalificiranu većinu prilikom glasanja ali u našim amandmanima želimo da nacionalni parlamenti mogu kontrolirati sve te odluke. Želimo učinkovito djelovanje i imati politiku koja će biti učinkovita među nacionalnim državama. E, zato se ne zalažemo na stratešku autonomiju Europske unije jer je to federalistička e, korak za koji se mi ne zalažemo i smatramo da trebamo se uvijek držati načela jednoglasnog odlučivanja, a u vašem izvješću govorite da Europska unija treba autonomno djelovati na planu sigurnosti i obrane. Mi pak smatramo da se to treba temeljiti na politiku suradnje među državama. I čini se da smo u pravu zbog aktualne situacije. Naime, mi e, odbijamo tvrdnju da je više nego li ikada bitno surađivati s NATO savezom. Mi smatramo da je vrlo važno da države članice izađu iz integrirane e, zapovjedne strukture NATO saveza. I isto tako ne želimo da Europska unija zamijeni nacionalne vlade i e, ne želimo da e, se na taj način ona e, udalji od vitalnih interesa građana Europske unije. Hvala lijepa, Žerom. A sada Ana Fotiga u ime ECR-a. Hvala predsjedniče odbora i izvjestitelju. Čestitamo vam na poslu koji ste do sada odradili i zaista čekam da vidim vaše kompromisne amandmane. U teška vremena nije lako izraditi godišnje izvješće o pitanjima vanjske i e, sigurnosne politike, ali imam e, zaista puno nada jer smo imali jako dobra saslušanje budućeg visokog predstavnika. A do sada smo postigli već veliki e, konsenzus po puno pitanja vezanim za vanjske poslove u ovom parlamentarnom sazivu. Nakon što u Strasburu budemo e, detaljno E, radili na ovom izvješću i amandmanima, mislim da će imati pozitivni rezultat. Hvala vama, Ana. Nema nikoga iz kluba zastupnika GUE. Koliko sam shvatio, cijeli klub GUE je sada u Finskoj. A sada e, kolega Cekovski u ime kluba zastupnika Pučana. Nadam se da vas dojmilo u Washingtonu ista stvar kao i mene. Ima puno razlika, nekih e, vrlo bitnih razlika među republikancima i demokratima u sjenječkim državama. Ipak slažu se oko jednog, a to je da su Sjedinjene američke države sada u jednom velikom, e, velikoj borbi e, sa e, Narodnom republikom Kinom. I to dakle misle i demokrati i republikanci. U SAD-u pretpostavljam da će zato nas pokušati uvjeriti da žele, da žele nametuti u toj utrci s Kinom e, svoje viđenje. E, tako Amerikanci uvijek postupaju. Tako su sad napravili u odnosu na Iran. Ali e, Kina je tu izuzetno važna država. Znači kad se radi o trgovinskim pravilima i neke stvari koje se čine E, kao da su važne iz trgovinskog aspekta, zapravo su strateška pitanja. I moramo surađivati kako bismo takva, takve radnje usporili. I zato vas molim da podržite moje amandmane 137 i 500. E, i 358 gdje predlaže dobrovoljni forum razmjene informacija i nadzora e, trgovinskih tokova, ulaganja i transfera tehnologija u zemlje e, na koje se to odnosi. Na taj način bi smo mogli postići da naši konkurenti ne budu nelojalni konkurenti. Da, da, mi ćemo uklopiti vaš amandman. E, zato mi je potrebno naravno da se e, kolege u sjene s time slože. Gospodin Basesko ima riječ. Dopustite mi da vam čestitam na jako vrijednim stvarima koje ste stavili u vaše izvješće. Amandmane koje sam ja uložio zapravo se su amandmani na neke od vaših temeljnih teza. Naime, radi se na tome da u našoj zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici bude više jasnoće i jačine. Jer ono što je glavno u vašem prijedlogu izvješća jeste strateška autonomija koja je toliko potrebna Europskoj uniji. Sve dok budemo imali rastjepkanu sigurnosnu politiku, naše će odluke imati sve manju težinu na svjetskoj razini. Jedinstvena vanjska politika kao i želja da s našim pred nekadašnjim saveznicima i uspostavljanje veza s novim saveznicima, da su sve to jako dobre ideje i moramo i dalje raditi na njima. A ponovno imati i konsolidirati odnose sa SAD-om i drugim transatlantskim partnerima, uključujući i Kanadu, je jako dobra i vrijedna ideja. Ali, nažalost, danas, zbog mnogih odluka koje jednostavno nisu dovoljno zrele, e, neki europski čelnici ih sada dovode u pitanje. Zato pozdravljam ideju da konsolidiramo transatlantske odnose i to putem amandmana koje sam uložio. Nastavilimo još nekoliko godina voditi rascipkanu vanjsku politiku, Europska unija će sve više i više gubiti na značaju u svijetu. Europska unija će jednostavno primati ono što budu na u svjetskoj politici nametnuli SAD, Kina i Rusija. Europska unija jednostavno će biti tu da bude odrast tih vanjskih utjecaja. Hvala. Hvala. Charlie Weimers u ime ECR-a se još javio za riječ. Hvala. na početku želim čestitati autoru na vrlo dobro sastavljenom izvješću. Ponegdje ima nekih elemenata koje bi ECR želio bolje istaknuti i želio bi da to bude realnije. Povijesno gledano, a i u svjetlu međunarodnog prava postoje dojbe u smislu toga da su vanjski odnosi zapravo odlika neovisnih država. Evo, zato smo uložili amandmane upravo u tom smislu. Na taj način želimo izbjeći one prijedloge kojima se želi ukinuti prava na veto u vijeću kada je riječ o vanjskoj politici. I također nastojanja da se ide prema dvotrećinskoj većini. Tome bismo, da, istina, dobili na učinkovitosti, ali ja u tome prepoznajem samo nastojanje da se u ruke Brisela centraliziraju takve ovlasti. To je možda učinkovitije, ali nije demokratski. Zbog toga su to pitanja koja su u nadležnosti i u interesu nacionalnih država. Pozivam većinu u ovom e, odboru da razmisli o tome ne bi li bilo bolje staviti naglasak na međudržavnu suradnju jer bi se na taj način moglo ostvariti jedan cilj od ovoga izvješća, a to je veće jedinstvo. Mislim da bismo bili na dobitku kada bismo imali u ujedinjenost e, nacionalnih država u našoj vanjskoj politici. Time bismo samo bili na dobitku. Dakle, ja bih e, pozvao da se pozitivno razmisli o ovakvom e, pristupu, tako da i amandmani mojega kluba idu u tom smislu. Hvala. Evo sada se radujemo 28. studenom. Dakle, nadamo se da ćemo moći obraditi što više amandmana od onih koji su uloženi. Glasovanje na odboru AFED predviđeno je za 4.12. a glasovanje na plenarnoj će biti na plenarnom zasjedanju od 13. do 16. prosinca. Prelazimo odmah na izvješće o CFSP, u vanjskoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Dakle, opet moram uzeti riječ jer se izvjestitelj Donžan ispričava zbog e, nemogućnosti dolaska, tako da me je zamolio da govorim u njegovo ime. Ja ću sada pročitati ono što nam on ima za poručiti. Gospodin Donžan se ispričava zbog današnjeg nedolaska. Predstavio je nacrt godišnjeg izvješća o CFP, FSP-u e, prije e, dva tjedna na ovom odboru i Različiti zastupnici su uzeli riječ kako bi iznijeli svoje gladište o tekstu. Ukupno je, su svi klubovi u Europskom parlamentu uložili 500 amandmana i sada se uklapanje amandmana u izviše odvija i bit će gotovo do kraja tjedna. Gospodin Danžan je pregledao sve amandmane i javit će se izvjestiteljima u Sijeni idućega tjedna u Strasburu kako bi se izradili kompromisi o dijelovima teksta koji su podložni najvećem broju amandmana. Također će nastojati uvažiti sva stajališta i nadam se ostvariti suradnju sa izvjestiteljima o koja će omogućiti izradu zadovoljavajućeg i uravnoteženog teksta. Dakle, glasovanje na odboru je 4. prosinca, a Glasanje na plenarnoj bit će u siječnju. Evo, sada vidim da je ipak to predviđeno za siječanj jer sam ja upravo pročitao da bi to trebalo biti u prosincu. Znači jedno i drugo u prosincu. Moje izvješće još je predviđeno za plenarnu u prosincu, a gospodin Danžana je u siječnju i to me iznenađuje zato jer su obično zajedno na glasovanju. Vidjet ćemo. Evo, to je bila izjava gospodina Danžana, a sada otvaram raspravu. Tko želi prvi uzeti riječ? Gospodin Kovelius. Evo samo kratka napomena. To je važno izvješće o sigurnosti i ono sadrži dosta veliki broj dobrih zamisli. No, iako smo mi predložili neke od ovih brojnih amandmana, ja bih ipak predložio sljedeće. Dakle, evo, za novo pridošle u Europskom parlamentu, to želim reći, tu prepoznajem jedno otvoreno pitanje koje bi zahtijevalo određeno razjašnjenje, a to je koncept takozvane strateške autonomije koji je sve popularniji što razumijemo i ne protivimo se tome ali treba razjasniti što se po time misli. gdje Europi treba strateška autonomija, a gdje joj treba NATO. To još nije razjašnjeno. Ponekad se čini da govorimo o nekim utopijama koje se možda nikad neće ostvariti. Dakle, Znači li strateška autonomija Europe to da će Europa imati takvu autonomiju u području nuklearnog odvraćanja ili nuklearnog naoružanja? Ako to nije tako, onda treba jasno reći da je NATO ključan kada govorimo o odvraćanju ruske nuklearne sile i sličnome nema možda amandmana u tom smislu, ali svakako smatram da treba razjasniti pojam strateške autonomije i koja je svrha toga za Europu. To bi doista bilo poželjno. Hvala. U međuvremenu smo razjasnili situaciju, dakle oba izvješća će se usvajati na plenarnoj u siječnji. Dakle, siječnju ja sam dakle pogriješio. Ispričavam sam što se što sam dodijelio riječ prvome gospodinu Kabiliusu, jer sam trebao dati riječ izvjestiteljima u sjeni, dakle gospodina Rakovaš iz SID-a. Evo, ja ću govoriti mađarski. U ime SID-a ja sam evo izvjestitelj u Sjeni za ovo izvješće koje razmatramo. I moram reći da smo podnijeli veliki broj amandmana na ovo izvješće. No, to ne znači da nismo imali dobru, čak prijateljsku suradnju sa gospodinom Danžanom. Već sam mu zahvalio na tome. Neću duljiti četiri kratke napomene, ako dopuštate, koje su nam od posebne važnosti. Prvo, ponekad kad se nosimo sa toliko izazova i sukoba, važno je da europska vanjska i sigurnosna politika nastoji ostvariti snažniju integraciju. Svi smo u istom čamcu i ako budemo rascijepkani u vanjskoj i sigurnosnoj politici, nikad se nećemo moći suočiti sa tim izazovima. Drugo, Zapadni Balkan. Ne smijemo zaboraviti da je 20. stoljeće započelo strašnim sukobom koji je krenuo upravo sa Zapadnog Balkana. To je slabo razvijena regija sa duboko ukorijenjenim etničkim sukobima i ako je preostalo i ole praznoga prostora, njega će ispuniti Ruska federacija. Zato trebamo obratiti posebnu pozornost na Zapadni Balkan. Treće, Nedavno smo govorili o hibridnim prijetnjama. U izvješćima o vanjskoj sigurnosnoj i politici trebamo e, imati uvijek posebno poglavlje o takvim prijetnjama. I na kraju, četvrto, prelazak na kvalificiranu većinu u vijeću kada se glasa o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici bi svakako poboljšalo učinkovitost Europske unije. Hvala. Sljedeći govornik u ime Renewa nije ovdje. Dakle, idemo dalje. Žarom u ime kluba IDE. Hvala. Evo, mogu isto stvar reći u istim duhu kao i o prethodnom izvješću. Vrlo kvalitetno izvješće koje je vrlo lijepo i pitko za čitanje, ali filozofija i logika iza toga e, je takva da smo uložili amandmane koji omogućuju e, nacionalnu suverenost na pitanjima koje su u nadležnosti država, a to su sigurnost i obrana. Što se tiče Europskog obrambenog fonda, to je jednostavno još jedan pokušaj Europske komisije da se dočepa nadležnosti koje bi isključivo trebali biti u rukama država članica. Klub zastupnika Identitet i demokracija želi suradnju među državama. E, recimo, poduzeće Airbus ima i upravo e, taj duh. A e, Europska komisija koja želi sve kontrolirati jednostavno na neki način ubija slobodnu inicijativu država. A strateška autonomija Europske unije smatramo da treba biti suradnja među državama članicama. Želimo da države članice budu suverene u svojim izborima opreme e, i drugog naoružanja koji su potrebi za njihove vojne snage. A kao što je Kami rekao, loše imenovati stvari znači dodati još nesreće u ovaj svijet. A e, e, vidimo da imamo probleme sa državom kao što je Turska e, koja je kandidat za ulazak u Europsku uniju, a sada vidimo koje opasnosti od tamo dolaze. Mi želimo da više surađujemo po pitanju E, satelita, borbi protiv terorizma i u sličnim e, u domenama, a ne toliko striktno u vojne svrhe. Smatramo da su naši amandmani puni zdravog razuma i nadamo se da ćemo vas u tijekom rasprave uvjeriti u tome kako su oni utemeljeni na zdravom razumu. Hvala gospodine Rivier. Prije nego što nas nastavimo. Pozdravljam posebne goste koji su sjeli u posljednje redove. Pozdravljam međuvjersku delegaciju iz Gruzije. Imamo tu predstavnike pravoslavne crkve, muslimanske zajednice, armenske pravoslavne crkve e, i e, židovske zajednice iz Pilisija. Hvala vam na dolasku. Nadam se da će vam posjet Briselu biti zanimljiv i želim odati počast vašem doprinosu miru i stabilnosti u ovako geopolitički izazovnom području. Vi dolazite iz prekrasne zemlje Gruzije i ovdje u ovom odboru, u ovom parlamentu ćete naći mnoge prijatelje. And now I give the floor to one of um, most committed friends of a sada dajem e, riječ Mihajlu Galveru, koji je inače jedan od najvećih prijatelja Gruzije ovdje. Da, to sada nije tema, ali za vrijeme večere imat ću priliku pozdraviti naše goste. Kako sam deset godina koordinator Pučana za vanjsku i sigurnosnu politiku, slobodan sam e, unijeti neke konstruktivne amandmane u ovo izvješće. No, htio bih se vratiti na nešto prije toga, a to je pojam strateške autonomije. Da, taj pojam doista zaslužuje odgovarajuću političku definiciju, budući da to nije pravni pojam. Dakle, treba ga politički definirati. U ovakvoj sadašnjoj situaciji mislim da je jasno da kada Europska unija odluči se aktivirati i ima sporazum sa NATO-om da može se poslužiti NATO-vim instalacijama. Recimo, gospodin Erdogan e, obično se tome protivi, dakle da e, on to može blokirati zato jer NATO odlučuje jednoglasno i sve dok gospodin Erdogan ima druge planove može spriječiti naš angažman eh, ako Europska unija ne raspolaže dovoljnim kapacitetima da samostalno djeluje. Dakle, za mene strateška autonomija znači da raspolažemo također i industrijskom bazom koja je sposobna proizvesti ono što nama samima treba. Dakle, to obuhvaća i pojam strateške autonomije i to je jedan od aspekata koji pripada definiciji ovako sveobuhvatnog, opsežnog pojma. Želim se složiti s nekim kolegama koji su i prije mene govorili da na području zajedničke vanjske i sigurnosne politike kako bismo bili relevantni moramo uvesti glasovanje kvalificiranom većinom. Ne želim time reći da bi svaka takva većina mogla prisiliti neku zemlju članicu na sudjelovanje u nekom oružanom sukobu u kojem ta ne želi sudjelovati. Dakle, čak i bez takve izmjene. Dakle, niti jednoglasnošću ne bi se moglo prisiliti neku državu članicu na sudjelovanje u takvom e, vojnom sukobu. Dakle, u svakom slučaju sa kvalificiranom većinom e, takve bi se države mogle suzdržati i ostali bi mogli dalje napredovati. I zatim pojam suverenosti. Suverenost e, ne znači samo moći reći ono što želite, nego to i provesti u dijelo i vidjeli smo da e, sama suverenost čini sredstva nerelevantnima. Dakle, oni koji su suvereni ne mogu djelovati samostalno, čak koliko god mahali zastavama. Dakle, to se odnosi i na male i na velike zemlje članice. Dakle, suverenost se može ostvariti jedino jedinstvom i za to nam treba kritična masa tako možemo ostvariti suverenost. I u tom smislu želim reći da podržavam sve amandmane u tekstu koji predlažu kvalificiranu većinu u vijeću. Evo, to bi bio moj doprinos. Hvala. U redu, hvala gospodine Galer. Charlie Weimers i Radek Sikorski su se još javili. Hvala. Želim e, odgovoriti gospodinu Galeru na pitanje suverenosti. Zapravo smatram da je jedini način afirmacije suverenosti ne prebacivanje ovlasti na Brisel. Postoji i mogućnost suradnje između slobodnih nacija i država koje ne žele razgraditi svoju vojnu obranu i prebaciti to na Brisel. I vaša zemlja Njemačka i moja zemlja Švedska su vodile vrlo destruktivne politike po pitanju obrane. Bolje je poboljšati ono što se čini na nacionalnoj razini prije nego što počnemo prebacivati ovlasti u Brisel, ali mi znamo da je jedna zemlja sama po sebi ne može utjecati ni na što. Kvalificiranom većinom e, se omogućuje to da pojedine zemlje budu podložne volji drugih. No, da dodam još nešto, oni koji traže razjašnjenje različitih pojmova koji se nalaze u ovom izvješću, recimo e, pojma strateške autonomije, što se želi time reći? da Europska unija može djelovati sukladno svojim ovlastima, stvarajući odvojene sigurnosne strukture od onih NATO-a to je pitanje i to treba razjasniti jer e, inače ako ovo ovako ostane rasprava bi bila zabrinjavajuća. Zatim kada je riječ o operativnom izvršenju obrambene politike što je zajednička odgovornost koju preuzimamo u ime europskih građana. Kako se ostvaruje i provodi u dijelu ta obveza? Hoće li Brisel recimo naložiti obvezno služenje vojnog roka ili kako će se to ostvariti. To treba razjasniti prije kako ne bismo izazvali nepotrebnu zabrinutost među stanovništvom. Hvala. Hvala i sada Radek Sikorski. Pa ja bih samo odgovorio kolegama koji brane nacionalni sigurnost, tako da ih podsjetim da smo takav apsolutni suverenitet imali u 30. godinama i nisam siguran da li želimo to iskustvo ponoviti. Ne mislim da je to za nas bilo dobro. Žerom, misliš li ti da moja primjerica zemlja, Poljska, ima ikakvih nacionalnih interesa u Čadu, Maliju, Srednjafričkoj republici, svim tim zemljama koje su, mislim, važne za Francusku? jer nemamo. I nikada ne bismo svoje snage o nama poslali što smo učinili u misijama EU-a. I ne bismo to učinili da nismo zajednički u jednoj obitelji za koju smatramo da će se založiti za ono što mi i naši građani smatraju važnima. Tako funkcionira Europska unija. Dakle, ako želite biti suvereni na taj način, nemojte računati na nas da vam pomažemo. Također bih izvjestiteljima predložio da koncept grupacija koje se bore je već propar. Toliko je hitnih slučajeva bilo, ali nisu nikada upotrebljeni. To znači da nešto ne funkcionira tu dobro. zbog toga bih vam predložio i zatražio podršku za moje amandmane koji predlaže da se to transformira ne u jedinici na razini brigada koja se sastoji od nacionalnih bataljuna, već od jedinica koja bi se financirala iz europskog obrambenog proračuna, koja bi bila pod političkom komandom Europskog vijeća, i koje ne bi bile sačinjene od podjedinice iz država članica, jer to borbene skupine trenutno jesu, već jednostavno da prihvaćaju dobrovoljce iz država članica, a tada bismo razvili sposobnost koja bi stvarno i politički mogla biti upotrebljena u hitnim situaciji koju ne možemo predvidjeti. Hvala. Ima li daljih e, javljanja. Jedan komentar Žeroma pa ćemo zatvoriti ovu točku. Samo kratak odgovor. Malo me iznenadio način na koji je ovo pitanje pretvoreno u pitanje posvećenosti određenog broja zemalja u subsaharskoj Africi. Prezentacija koju smo čuli je svojevrsni neokolonijalni napad temeljem jednog interesa jedne države u subsaharskoj Africi. Možda mogu kolegu dragog posjetiti da je jedan od razloga s kojeg smo tamo je da se borimo protiv širenja islamskog terorizma. I siguran sam da je Poljska uključena i sastavni dio te aktivnosti jer ih brine njihova vlastita sigurnost i borili bi se protiv te nesigurnosti gdje god ona se nalazila jer to je ono što je važno. ćemo na tome. Znam da se Dan Žan raduje svojem sastanku izvestelju Sjeni upravo kao i ja. Glasat ćemo, kao što je već rečeno, 12. na afetu, a plenarno će se glasati u siječnju, kao što je i planirano. Osma točka dnevnog reda razno, s moje strane ništa nadam se niti sa vaše, sljedeći sastanak ili sastanci. Dakle, AFET ima dva izvanredna sastanka prije sljedećeg redovnog sastanka. 4. i 5. prosinca u Briselu. Zajednički sastanak AFETA je SEDA održat će se ovaj četvrtak 21. od 11.30 do 13. je razmjena sa Jean-Pierre Lacroix, zamjenikom glavnog tajnika za mir operativne misije UN-a znam da će kolega, bar neki biti prisutni, imat ćemo AF9 sastanak zajednički u Strasboru sljedeći ponedjeljak 25. od 19. do 20.30 za razmjenu stajališta s Olegom Sencovom, dobitnika nagrade Sakarov 2018. Dolazimo do kraja današnjeg sastanka. Koordinatore EPPS ideja, Renew, ecr IDEA zamolit ću da ostanu u prostoriji, a drugi klubovi da kako ne moraju ostati, mi se moramo još nečime zabaviti. Zatvorim, ovim zatvaram sastanak, našim gostima želim ugodno vreme u Briselu i nastavljamo za dvije minute.